se zatvara, a sutra u četvrtak 16. siječnja će se glasovati. Sada ćemo raspravljati o trgovinskim sporazumima s Meksikom i Čileom. To su usmena pitanja o modernizaciji e, e, sporazuma o slobodnoj trgovini s Meksikom i o e, sporazumu o slobodnoj trgovini između Europske unije i Čilea želim dati riječ odmah autoru gospodinu Moreira. Gospodine, imate pet minuta. Zahvaljujem. E, povjereniče, e, drage kolege, e, kao predsjedavajući odbora za međunarodnu trgovinu u ovom parlamentu e, rado ću predstaviti ova dva usmena pitanja komisiji o izgledima za slobodne e, trgovinske sporazume sa Čileom i Meksikom. E, George Kutaš je koautor e, kad je riječ o Meksimu, a gospođo, gospođa Sabora je koautor za sporazum između Europske unije i Čilea. Dakle, dopustite da zahvalim svima e, koji su na ovome radili e, i dali veliki doprinos odnosi između Europske unije i Meksika odnosno Čilea temelje se na gospodarstvu e, kada je riječ o Čileu mi smo potpisali sporazum o suradnje 2002. godine, dakle to je prije više od deset godina kada su e, ti sporazumi potpisani, a onaj s Meksikom je potpisan 2000. godine, to su bili najnapredniji sporazumi u ono vrijeme, e, ali od tada e, su se politički i trgovinski kontakti s obje strane bitno promijenili. Europska, Europska e, e, unija je započela sa e, dinamičnim e, pregovorima e, sa zemljama u Središnjoj Americi, Kolumbija, Peru, sa Kanadom, transatlantički sporazum, ovaj te sa SAD-om je dio svega toga i sa Merkasurom. ali kada je riječ o Meksiku i Čileu, E, imamo transpacifično partnerstvo e, pacifička alijansa je regionalni e, pokret koji uključuje i Peru i druge dakle to je dio njihovog konteksta dakle mi moramo vidjeti kako ćemo modernizirati svoje sporazume s njima E, kako ćemo poboljšati kvalitetu tih sporazuma i udovoljiti potrebama trgovinskih partnera najnovija generacija trgovinskih sporazuma na primjer s korejom su ambiciozniji E, i dubina e, slobode koja se daje za trgovinu uključujući i e, pitanja intelektualnog vlasništva stranih ulaganja i druga pitanja se e, tu uzimaju u obzir. Moramo e, gledati i e, standarde u radnim odnosima, sve ono što je dio obavezni dio ugovora koje sada sklapamo e, i sporazuma. Dakle, e, pitanje je e, koliko moramo revidirati te stare sporazume, u kojoj mjeri ih moramo modernizirati. Zato želim znati trebamo li nastaviti sa proširivanjem i moderniziranjem ovih sporazuma ili trebamo e, e, pokrenuti e, klauzule koje postoje u tim sporazumima koje E, njima daju možda više slobode da oni sami e, prošire te sporazume. Dakle, imamo ta dva usmena pitanja da dobijemo mišljenje Europske e, komisije o trgovinskim sporazumima sa Meksikom i Čileom nakon što smo primjenjivali već dugi niz godina te sporazume iz 2000. i 2002. godine i do koje mjere moramo modernizirati pravni okvir koje su ključne opcije koje nam stoje na raspolaganju. Isto tako bismo željeli znati koji su realni rokovi i koji bi bili prioriteti tih dvaju zemalja e, pri pregovorima s nama, Europskom unijom. E, oni imaju aktivne trgovinske sporazume i s drugima ne samo s nama koji su njihovi prioriteti vis-a-vis nas dakle to su pitanja e, koja bi parlament morao razmatrati e, ja jedva čekam da čujem što će o tome reći komisije Zahvaljujem. E, povjerenik Kalas, gospođo predsjedavajuće, dame i gospode, povjerenik Eh, nažalost nije ovdje eh, za ovu raspravu o budućnosti naša dva eh, starija sporazuma o slobodnoj trgovini zato ću i ja sa zadovoljstvom predstavljati Europsku komisiju. Počet ću s Meksikom, to je drugo najveće izvozno, dakle Europska unija je drugo najveće izvozno tržište Meksika. Volumen trgovine između Europske unije i Meksika sta stalno raste tijekom zadnjih deset godina. Nedavne reforme u Meksiku daju zanimljive izglede europskim tvrtkama u područjima kao što su telekomunikacije i energija, energetika. Europska komisija želi dalje razvijati trgovinske odnose s Meksikom i raspravlja u ovom trenutku sa meksičkom stranom o tome kako to učiniti. Postoji konsenzus da modernizacija mora pokriti cijeli sporazum u cjelini i da se treba e, osnovati zajednička radna skupina Europske unije i Meksika e, zbog toga. E, prošlog listopada u Briselu je održan prvi sastanak pod skupine o trgovini koja smatra moderniziranje tarifa zatim vlasničkih prava za intelektualno vlasništvo sanitarne i fitosanitarne mjere tehničke prepreke trgovine i druga pitanja sljedeći sastanak se predviđa u veljači u meksiku i strane će i dalje istraživati mogućnosti moderniziranja tog sporazuma e, ključna područja će biti javna nabava investicije e, trgovina investicija u energetiku rješavanje sporova od održivi razvoj i druge e, na temelju ta dva sastanka izradit će se zajedničko e, izvješće. u međuvremenu je europska komisija pokrenula evaluaciju e, učinaka e, sadašnjeg sporazuma i mogućnosti moderniziranog sporazuma uključujući i ona sporazume koje je spomenuo član koji je postavio pitanje. dakle gledat će se posljedice i u Europskoj uniji i u Meksiku i na e, e, razna pitanja kao što su ljudska prava, e, razina plaća i također i učinak na okoliš i da li to doprinosi ozeljenjavanju gospodarstva. Također će ta studija nastojati kvantificirati sve preostale prepreke trgovinu, osobito one koje se ne odnose na tarife i vidjeti da li se to može riješiti u okviru e, sporazuma. E, komisija e, će ovisno o ishodu tih e, početnih pregovora sa Meksikom e, e, ovisno o kompletnosti i ambicioznosti zajedničkog izvješća kao i ovisno o rezultatima studije odlučiti da li preporučiti ili ne moguća poboljšanja sporazumu uključujući financijske usluge i od održivi razvoj e, uz jasne obvezujuće obveze. E, kada je riječ o Čileu, e, naš trgovinski odnos se temelji na vrlo uspješnom sporazumu nakon što je ugovor o asocijaciji stupio na snagu 2002. godine bilateralna trgovina je dosigla 18,1 milijardi u 2012. godine i porasla je za posto Europski izvozi usluga u Čile su se povećali za 128%, a uvoz e, za 77%. Europska unija postaje glavni, ostaje glavni izvor stranih ulaganja u Čileu e, sa 21,5% e, izravnog stranog ulaganja u 2012. godini. U tom kontekstu komisija vjeruje da obje strane imaju snažan interes dalje razvijati trgovinske odnose. E, to uključuje i e, nove odredbe u odnosu na druge trgovinske sporazume e, koje su stranke odvojeno sklopile u to vrijeme na primjer postoji visoka e, razina zaštita za e, zemljopisna imena a ona u sanitarnom i fitosanitarnom području nadilaze ona pravila koja se nalaze u svjetskoj trgovinskoj organizaciji e, to je sve provedeno na zadovoljavajući način na obostrano zadovoljstvo obje strane e, evaluacija e, trgovinskog stupa sporazuma koja je e, dovršena 2012. godine to pokazuje međutim komisija smatra da trgovinski stup sporazuma možemo modernizirati na primjer kad je riječ o uslugama investicijama pravila o porijeklu olakšavanju trgovine E, javnoj nabavi, e, fitosanitarnim mjerama, instrumentima zaštite trgovine E, i drugima. Dakle, u ovom kontekstu komisija pozdravlja neslužbeni dokument Čilea, e, prijedlog e, za modernizaciju sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Čilea iz koji smo dobili u listopadu 2013. godine. To se još uvijek ocjenjuje, dakle to ocjenjuju povjerenstvo ISA i E, služba za vanjske djelovanje. Važno je da e, Čile e, E, je spreman raspravljati i o drugim područjima kao što je e, poljoprivreda. Mi e, smo zato da se uključi i poglavlje o održivom razvoju i poglavlje o financijskim uslugama, osobito obzirom na nove, novo europsko zakonodavstvo o bankarstvo. U tom svjetlu potreban je daljnji rad između Europske unije i Čile Čile, još uvijek smo u preliminarnoj fazi i e, veselimo se daljem radu sa Čileom, a konzultirat ćemo naravno i Europski parlament i sve druge dionike kako bi se identificirale područje specifičnog interesa za Europsku uniju. Zahvaljujem vam na pozornosti. Ora la parola agli oratori a nome Zahvaljujemo povjereniku. Evo sada će govoriti predstavnici kluba zastupnika, gospodin Salafranka u ime Europske pučke stranke. Prvo što bih želio reći na početku je da ovaj sporazum o slobodnoj trgovini, okvirni sporazum o suradnji su prvi sporazumi koje je Europska unija zaključila kao četvrtu generaciju. Prva generacija se temeljila na agroindustrijskoj suradnji, drugo na e, znanosti i tehnologiji, treće na demokratskoj klauzuli, a četvrto upravo o recipročnoj progresivnoj liberalizaciji trgovine. I uistinu mi je bila čast što sam mogao biti izvjestitelj u Europskoj pučkoj stranci i to je uistinu bio veliki uspjeh. Povjerenik nas je podsjetio na taj naprednak E, trideset 230% napretka u pogledu trgovine. Spomenuo je situaciju vezano uz Čile, isto tako vezano uz razmjenu dobara i usluga s Meksikom. Dakle, tu govorimo o 80 milijardi eura, ali isto tako nas je podsjetio gospodin Moreira na to kako da su se okolnosti promijenile, svijet je sada potpuno drugačiji i danas Evropska eh, unija pregovara i sa Kanadom, eh, SAD-om, Japanom, Novim Zelandom, Australijom i isto tako susjednim državama. Stoga ne mislim da moramo imati čitav niz sastanaka i komisija čitav niz istraživanja kako bi mogli zaključiti da trebamo revidirati i ažurirati te sporazume i to je bio zaključak do kojeg smo došli proteklog siječnja u Santiago de Chile i godina dana je prošla, nije puno toga učinjeno povjereniče. Vi ste govorili o čilanskoj ponudi koju smo dobili pre nekoliko mjeseci i sada čekamo na Europsku uniju da odgovori na to. Kada govorimo o Meksiku, tu je došlo do određenih eh, reformi, pogotovo kada govorimo o energiji, eh, telekomunikacijama i drugim uslugama i oni uistinu žele pomoći interesima tvrtki i građana Evropske unije. Povjereniče, ne znam da li možemo komisiju dakle, nagraditi s obzirom na to što su to učinili tako rano. Međutim, moramo uistinu odgovoriti na ono što Čili Čile želi. Povjereniče, uistinu mislim da moramo promovirati usvajanje direktiva o pregovaranju kako bismo mogli obnoviti sporazum s Meksikom prije završetka ovog mandata. Ako to ne učinimo, povjereniče, onda mislim da ćemo škoditi interesu građana i tvrtki Europske unije. Mislim da možemo i moramo biti marljivi u tom pogledu i uistinu mislim da je vrlo važno razmisliti o tome jer puno vremena je prošlo od sporazuma koje smo zaključili i sastanka na vrhu učilo, od onda se ništa nije dogodilo. Hvala lijepa. Zahvaljujemo. U ime socijalista, gospodin Kutas. Kada govorimo dakle, o sporazumu o partnerstvu između Europske unije i Meksika, možemo reći da je to e, donijelo određene prednosti za jednu i drugu stranu. Godinu 2009. znači Oprostite, 1999. E, godinu prije potpisivanja tog e, sporazuma je situacija izgledala još potpuno drugačija. Od tada su se stvari poboljšale, 16 godina je od tada prošlo, dakle već dugo postoje to partnerstvo i svjetska trgovina se isto tako dalje razvijela. Sporazumi te vrste su danas puno ambiciozniji, stoga istinu pozdravljam odliku jednog i drugog partnera da se moderniziraju ovi trgovinski elementi. Prerada, odnosno revizija tih odnosa bi trebala dovesti do određene liberalizacije, kao i napredak u području održivog razvoja i pogotovo bi se trebali isto tako pozabaviti s klauzulom o ljudskim pravima. Međutim, kada govorimo o financijskim uslugama, ja mislim da bi bilo dobro kad bi ovdje Europska unija i Meksiko mogli uže surađivati kako bi se borili protiv prijevare, utaje poreza, problema koji su nam svima poznati. Osim toga, u pogledu pregovora između Europske unije SAD-a, Kanade i drugih zemalja moramo imati na umu da je važno imati određenu koherentnost između različitih e, e, sporazuma slobodne trgovini. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo. Sada u ime zelenih i gospođa Keller. Ja nisam uvjerena da naše poboljšanje odnosa sa čelom Meksikom je jedan veliki korak napred. Svi znamo da je sva slobodna trgovina i sve već opterećeno sa svim ovim pregovorima, pregovaramo sa svima diljem svijeta, a isto tako neću još ni spominjati e, TPP. I puno toga je zastarilo. Trebali bismo promisliti vidjeti što želimo dobiti od trgovine. I ja sam dakle za jednu fair e, trgovinsku strategiju koja je dobra kako za ljudi narode u Europskoj uniji, tako i za naše zemlje partnere. Mi smo svi svjesni toga da imamo potpuno zastarjelu statistiku. Tamo smo negdje na razini 19. stoljeća. Ako govorimo o jednom članku iz prosinca, autor govori da je došlo do određenih e, promjena unutar cjelokupnog lanca. Više od 60% e, se sada odvija, tako reći, e, intra da li smo ikada razmislili o tome u komisiji, dakle, kada govorimo o to globalnoj trgovini, kako to se funkcionira, kako je to integrirano? Mislim da ljudska prava trebaju biti najvažniji dio naših odnosa. Trenutno ovo što se događa u Meksiku, taj e, rat e, u pogledu droge, organizirani kriminal, i isto tako ilegalni tokovi novca. Time bi se trebali pozabaviti prije nego što krenemo na produbljivanje naših trgovinskih odnosa. Hvala vam lijepa. Zahvaljujemo za Klub zastupnika GUE, gospodin Šulc, gospođo predsjednice, povjereniče. Kada govorimo o modernizaciji trgovinskih sporazuma, moj e, klub zastupnika razumije dakle, stvaranje određenih koristi za društvo, zajedničke mjere za jačanje prava zaposlenika, e, isto tako zaštita okoliša, borba protiv ekscesa, kriminala u financijskom sektoru. A kada povjerenik govori o modernizaciji, prije svega e, misli na jednu liberalizaciju svih e, gospodarskih sektora i životnih, e, različitih životnih područja. Ako e, upravo sporazum sa Kanadom i drugi ciljevi koji se žele ostvariti kroz e, sporazume sa SAD-om postanu jedan nacrt za modernizirani sporazum sa Meksikom, onda mi ne možemo to podržati. Trebate biti svjesni toga koja je moć organiziranog kriminala u Meksiku i da su desetine tisuća ljudi izgubili svoj život unutar jednog rata unutar te zemlje. Dakle, kad govorimo o nafti, i to bi trebalo isto e, promotriti kada e, ako ne možemo isto tako napredovati u pogledu Mercosura, onda ne možemo podržati jedan veliki sporazum o slobodnoj trgovini sa e, Čilom, jer ćemo na taj način potkopati ovaj integracijski proces koji se odvija u Južnoj Americi. Suprot od neoliberalne logike e, te teme slobodne trgovine posljednjeg stoljeća potrebna nam je jedan sporazum o suradnji za gospodarsku suradnju, socijalni i ekološki razvoj koji će isti uistinu postaviti prava pitanja za 21. stoljeće. Hvala lijepa. Gospođa Sinclair izgleda nije tu. Dakle, sljedeći govornik je gospodin Zalba. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Povjereniče, Čile i Meksiko su u istinu godinama pokušavali dokazati da su jedan solidan trgovinski partner Europske unije kada govorimo dakle o sporazumima koji su oni potpisali prije još više od deset godina. Tijekom tog razdoblja su naše veze postale još čvrće i to se dokazalo stalnim porastom e, kada govorimo o trgovini između Europske unije, Čila i Meksika. To pokazuje koliki je značaj tog kontinenta Latinske Amerike, koliko on postaje sve važniji za Europsku uniju, ali tijekom proteklih nekoliko godina međunarodna trgovina se razvila u različitim područjima kao što su isto tako i financijske usluge i ti postoje neka nova područja interesa, na primjer mala i srednja poduzeća, Istovremeno američki kontinent i dalje radi na regionalnoj integraciji kao što se to pokazalo kroz Pacifičku alijansu. Europska unija započela pregovore sa SAD-om, dakle nešto što poznamo pod TTIP. E, Mislimo da je to velika mogućnost e, za sve iz stoga bi bilo uistinu od velikog interesa kada smo mogli ispitati mogućnost poboljšanja tih e, e, sporazuma o pridruživanju i sa Čilom i sa Meksikom i tako na taj način da možemo najbolje iskoristiti tu sinergiju koja nastaje kroz te nove euroameričke odnose ti novi sporazumi imaju određene instrumente prilagodbe kao što je klauzula o e, deviziji reviziji i kada govorimo o Meksiku, komisija provodi već jedno istraživanje kako bi odlučila da li bi bila dobra ideja da se e, preuzme klauzula o e, reviziji, odnosno preispitivanju možda bi trebalo i vidjeti da li bi na taj način trebalo i prilagoditi naše trgovinske odnose. Povjereniće, ja mislim da je vrlo važno s obzirom na ovaj jedan zastoj e, da trgovina treba uistinu postati dakle jednim e, motorom za pokretanje i stoga istinu se trebamo time pozabaviti. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospođa Sinclair je stigla. Dakle, da ćemo sad njoj odmah riječ. Jedna minuta. Ne, ne želite. Dobro. Kasnije. Dobro. Gospodin Cortez. Jedna i pol minuta. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. U Latinskoj Americi, pogotovo kada govorimo o Meksiku, je zasebna situacija, e, vrlo specifična situacija Veze u pogledu trgovine investicije su vrlo važne kada govorimo o ekonomskom rastu kako za nas tako i za njih i s jedne i s druge strane Atlantika to nam dozvoljava da ima određenu koherentnu zajedničku veziju u pogledu e, budućih e, trgovinskih i gospodarskih veza i političke konzultacije su to vrlo važne s njime smo započeli već prije više od 16 godina trgovina i dalje raste i to u okviru tih sporazuma i napredovali smo u čitavom nizu pitanja koje su neka vrša e, općih pitanja, dakle klimatske promjene, sigurnost e, i isto tako porezna utočišta i slično znanost e, i zaštita ljudskih prava. Dakle, uistinu puno toga je puno ciljeva koje smo uspjeli postići tijekom proteklih godina, ali još i puno toga imamo za učiniti. Slažem se da je ovaj sporazum jedna mogućnost da se osnaži naša politička gospodarske e, veze e, između jednakih, ali isto tako je to mogućnost se stvore nova radna mjesta, trebamo iskoristiti te mogućnosti, ne propustiti ih. Stoga komisija mora poslati vrlo jasnu poruku jer da je taj globalni sporazum vrlo važan, postoje tri radne skupine i mi ćemo se opet naći u veljači i tu bi trebalo postati vrlo jasan mandat za pregovore i te i oni bi trebali izvještavati zajedničkom, dakle parlamentarnom odboru i reći nam što se u stvari tu događa kako bismo imali određeni plan i raspored e, s obzirom na nastavak zajednički parlamentarni odbori se moraju time u istinu baviti moramo osnažiti političku suradnju parlamenta na tom pitanju. Hvala lijepa. Gospodin Koreja, jedna minuta. Zahvaljujem e, predsjednice, zahvaljujem povjereniču. Kada govorimo o sporazumu Europske unije i Čila, on je potpuno zastario i zbog povijesnih činjenica. Dakle, mi moramo revidirati taj sporazum i ažurirati. Prvo imamo tu ovu e, Pacifički e, savez i isto tako imamo Kolumbiju, Čile i Meksiko koji su uspostavili jedan regionalno vijeće i kako bi se omogućilo i za tako slobodno kretanje robe, dobara i usluga i ljudi. Isto tako imamo nove pregovore kao što je TTIP. E, imamo isto tako poluslužbeni dogovor ili dokument oko kojeg se trebamo sporazumjeti, ali trebamo ići dalje. Evropska unija i Čile sada ne smiju izgubiti taj poticaj. Imamo novu vladu u Čilovu i imat ćemo novu komisiju i novi Europski parlament, pa je to jedna idealna mogućnost da e, se uistinu prevede kraje ta reforma desetljeća na obostranu korist. Uistinu e, moramo preispitati te sporazume i bit će mi čas predsjedati e, odboru koji će se time baviti. Zahvaljujem. Sinclair, jedna minuta. Zahvaljujem gospođo predsjednice kao članica čilanskog izaslanstva, dakle izoslanca koje je posjetilo Čile prošle godine. Uistinu sam zadovoljna sa sporazumom o slobodnoj trgovini koji imamo sa Čileom to je dobar, pouzdan trgovinski partner. sa obe zemlje su ostvareni dobri napori kada govorimo isto tako o ljudskim pravima. Čile je tu ostvario značajan napredak, ali mislim moramo biti vrlo ustrajni u pogledu e, ljudskih prava, općenito gledajući u Latinskoj Americi. Ja sam na raznim sastancima i ljudi spominju sporazume o slobodnoj trgovini i pitaju se što je to uopće. I pitaju Zašto, ako Velika Britanija nastupi Europsku uniju, ne bi li onda imala e, sporazum o slobodnoj trgovini? A to je dobro pitanje, jer ovdje imamo zemlje na drugoj strani svijeta s kojim imamo sporazume o slobodnoj trgovini, a prijeti se e, nama, ako na, nas napustite, nećete imati sporazum o slobodnoj trgovini. Dakle, to e, sam željela izreći u određenom trenutku, pa koristim tu priliku večeras. Hvala lijepa. Dobro. Spontano javljanje za riječ. E, gospođa Zesko. Kada govorimo o Srednjoj i Južnoj Americi, vrlo je važno pitanje ljudskih prava s obzirom i na gospodarski rast i Meksiko i Čile su pouzdani trgovinski partneri za Uniju, stoga i ja smatram da se moraju modernizirati i proširiti postojeći sporazumi e, na korist jedne i druge strane i ja sam sigurna da se ovdje radi o poljoprivredi, dakle pružanju usluga i sličnim pitanjima kao recimo javna nabava. Bilateralno se tu može dosta toga poboljšati. Postoji čitav niz područja gdje postoje jako dobre šanse za evropske e, proizvode da ih izvozimo u Srednju i Južnu Ameriku. Tu govorimo o kućanskim aparatima prije svega, ali isto tako na automobile, e, petrokemijska industrija e, i tako dalje. Hvala lijepa. Hvala lijepa povjerenik. Izvolite. Predsjedniče, poštovani zastupnici, zahvaljujem na vašem zanimanju na ovim zanimljivim pregovorima. Komisija razmatra razne mogućnosti za modernizaciju trgovinskih odnosa sa Meksikom i Čilom. E, ove zemlje jesu promotori otvorenih tržišta ne samo u Latinskoj Americi, nego i u multilateralnom kontekstu i smatramo da ovaj proces ispitivanja i preispitivanja je normalni dio svih pregovora jer radi se i o različitim interesima. Naši naime partneri imaju različite interese o tome što treba modernizirati i kakve izmjene e, ili dopune treba unijeti. Stoga smatram da prije nego e, E, imamo mandat za pregovore, zajednički izvještaj zajedničkog odbora može odigrati vrlo važnu ulogu. E, ovo se sada sve dogada u, godini velikih promjena za naše obje institucije. Svakako imamo mi proces tehničkih konzultacija e, za 2014. i e, njega ćemo se također držati. Znači kada dođe trenutak za nove političke odluke, u odnose na sporazume, e, one će biti i donesene bez obzira na to koji će to tim donijeti tu odluku, a u međuvremenu će komisija redovno izvještavati parlament o napretku e, i e, raspravama u INTA odboru. Zahvaljujem na vašoj pozornosti. Zahvaljujemo povjerenik će